Litva. E, također želim e, najaviti da sam proglasio dopustivim prijedlog za akt Unije kojim se izmjenja direktiva 2016 112 o sustavu zajedničkog sustava PDV-a koji je podnio Richard Sulik prema e, 46, stavku 46 poslovnika i